Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete sva mjesta jer eh, nemamo puno vremena. Imamo još jednu točku, posljednja točka na dnevnom redu. Radi se o kratkom izvješću izaslanstva Europskog parlamenta koje je sudjelovalo na godišnjem zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a. To zasjedanje se održalo u Istanbulu. Zadovoljstvo mi je izraziti dobrodošlicu e, vođi izaslanstva. Gospođo Kajli, imate riječ. Hvala vam što ste mi dali priliku da izvijestim kolege o glavnim točkama naše misije. Mi smo sudjelovali na 66. zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a u Istanbulu u Turskoj. Prvo želim zahvaliti gospodinu Van Ordenu, Kolaju i Družjevskom, koji su također bili članovi izaslanstva. Hvala im na sudjelovanju i potpori. Zasjedanje se održavalo u intenzivnom trenutku odnosa između Turske i Europske unije četiri mjeseca nakon neuspjelog pokušaja puća i nekoliko dana prije važne rezolucije o Turskoj koju je donio parlament u Strasburu. Kao što znate, snažno su osudili represivne i nerazmjerne mjere koje Turska poduzima od pokušaja puća i pozvali komisiju i države članice da uvedu privremeno privremeni privremenu obustavu e, pregovora o pristupanju Turske. Imali smo e, i žusta rasprava se je vodila o pokušaju puća, to su bili predstavnici turske vlade i vojske koji su e, kritizirali činjenicu da su saveznici sporo i polako osudili taj pokušaj puća i tražili su veću podršku zapada kako bi pomogla Turskoj da jača obranu, bori se protiv terorizma i nosi se sa velikim brojem izbjeglica, uglavnom iz Sirije i Iraka. Želim istaknuti da je predsjednik Erdogan spomenuo da Europska unija može postati veliko žarište za izbjeglice ako im Turska dopusti da izađu iz Turske i uđu u Uniju. Brojni dužnosnici i predstavnici vojske su istaknuli da se sve događa u jednoj demokratskoj zemlji na demokratski način i puno puta su spominjali to i demokratske vrijednosti, previše puta. NATO saveznici i mi e, iz parlamenta naš, nas su e, iz Turske snažno kritizirali zbog takozvanih navodnih dvostrukih standarda u borbi protiv terorizme što smo prekasno osudili pokušaj puča u Turskoj. S druge strane, europski zakonodavci su izrazili zabrinutost zbog razvoja situacije u Turskoj nakon neuspjelog puča i kritizirali turske vlasti zbog njihove reakcije. Vlasti se, mi smo podsjetili turske vlasti da NATO nije samo vojni savez, već i savez koji bori individualnu slobodu, e, vladavinu prava, demokraciju i druge vrijednosti. I određeni kolege su istaknuli koliko je važna sloboda govora. Trodnevno zasjedanje usredotočilo se na ishod e, samita NATO-a iz 2016. i na e, prijetnje koje se pojavljuju na granicama NATO-a. to je rusko-ukrajinska kriza, ISIS, nestabilnost na, na Bliskom istoku, i izbjeglička kriza. Mnogo ljudi povezuje izbjegličku krizu s NATO-om i smatra da NATO treba poduzeti e, oštrije mjere. Bile su tu i druge teme, e, tranzicija u Afganistanu, Kina, terorizam i borba protiv korupcije. Glavni tajnik NATO-a Stoltenberg je izložio aktivnosti NATO-a i govorio nam je o radu na raspoređivanju četiri multinacionalna bataljona u baltičkim državama i u Poljskoj. To se treba dogoditi sljedeće godine i poslao jasnu poruku o ujedinjenom NATO-u te se založio za e, bolju raspodjela bolju raspodjelu tereta unutar NATO-a, to se odnosi na naš e, proračun, na proračun NATO-a, na primjer mi plaćamo 2% svojeg BDP-a, ali druge zemlje u NATO-u to ili ne mogu postići ili ne žele. Također je pohvalio trenutačni zamah koji se odnosi na suradnju unutar NATO-a i u zajedničkoj deklaraciji koju su potpisale obje organizacije u Varšavi i to piše i u zaključcima vijeća usvojenima prije, dvije, dvije, dva dana vidimo konkretne mjere koje EU i NATO provode. Imali smo priliku i pitati glavnog tajnika na, plenarnoj, e, na plenarnom zasjedanju. On je pozdravio našu blisku suradnju i rekao da postoje planovi ali da, da ne postoje planovi za stvaranjem vojske Europske unije. Oni zapravo ne žele to, žele komplementarne aktivnosti i određene zapovjedne strukture. Također želi pojačati obranu Europske unije tako da pojača kapacitet i poveća potrošnju na obranu kako bi obrana bila učinkovitija. U našem izvješću koje smo vam svima poslali sam uključila i druge teme i ishode intenzivnih rasprava koje su se vodile, a to nije uvijek uobičajeno na sastancima u NATO-u, ali u Turskoj se to dogodilo jer, kažem, sada je jedan specifični trenutak. Također imali smo aktivno sudjelovanje svih e, članova, svih sudionika, što je doprinijelo boljim odnosima, boljim vezama i želim zahvaliti tajništu što su prisustvovali, što su pratili sve sastanke. I na kraju izabrali smo i novog predsjednika, gospodin Paolo Ali iz Italije je izabran na, za mandat od jedne godine koje se može obnoviti. E, on je naš dobar prijatelj i mi se veselimo zajedničkoj suradnji. Nadam se da će to biti uskoro, već u siječnju i u sklopu zajedničkih dinat sastanaka. Hvala vam. Gospodžu Kali, hvala vama na vašem izvješću i što ste uzeli u obzir i mjesto i vrijeme održavanja tog zasjedanja. To je bilo izuzetno zanimljivo zasjedanje parlamentarne skupštine i slažem se s vama kada je riječ o doprinosu izaslanstva Europskog parlamenta i želim se pridružiti vašim zahvalama, zahvaliti tajništvu i tehničkom osoblju. Hvala osoblju što su nas pratili, hvala im na izvrsnom doprinosu i što su nam olakšali život. Hvala vam. E, imaju li članovi pitanja? Možda Ana Gomiš želi nešto dodati? Samo želim pitati kakve su implikacije izjave gospodina Trumpa koliko to utječe na vjeru članova u NATO. Marek Jurak, imate li vi možda pitanje ili opasku? Gospođo Kali. E, naravno i o tome smo razgovarali i vidjelo se da su mnogi kolege zabrinuti zbog budućnosti NATO-a. Međutim, isto tako tajništvo i drugi članovi su sasvim sigurni i uvjereni da će se savez nastaviti, da će nastaviti sa radom. Ali složili su se oko nečega što je Trump spomenuo. On je rekao da svi trebamo ispuniti svoje obveze i doprinijeti proračunu NATO-a. Dakle, moramo dijeliti teret, a ne se oslanjati da NATO svima pomaže, a da mi kao članovi ne sudjelujemo ravnopravno. To bi bilo pošteno jer imamo četiri države, samo četiri države koje uplaćuju u proračun u skladu s dogovorom. Ako želimo da na granicama bolje djelujemo, da bolje reagiramo na izbjegličku krizu i naravno da bolje E, djelujemo u Siriji, važno je da svi jednako doprinose, da se jednako uplaćuju u proračun. Također smo posjetili Washington, razgovarali sa senatorima i drugim e, članovima vlade i čak i senatori i, koji su republikanci nemaju jasno stajalište onome što će se dogoditi u budućnosti s Trumpom i ne mogu e, jasno reći tko će imati utjecaja na novog predsjednika. Oni očekuju da će potpredsjednik biti utjecajan, ali nisu zabrinuti da će NATO prestati postojati ili da će SAD povući svoju potporu ili sudjelovanje iz NATO-a. Međutim, mislim da će imati drugo, drugačije razmišljanje i o dogovoru sa Iranom. Mislim da bi to trebala biti druga tema za raspravu na sljedećem sastanku jer e, mislim da situacija neće biti bolja zbog nove američke administracije i tu moramo e, odlučiti koja će biti europska strategija. Hvala. Hvala vama, dame i gospodo. Mislim da možemo zaključiti s ovom točkom na dnevnom redu. Želim zahvaliti vođi Zaslanstva što je organizirala ovu važnu misiju Europskog parlamenta. I što smo uspješno odradili tu misiju. Dame i gospodo, hvala vam. Sljedeći sastanak održat će se 25. siječnja i 26. siječnja. I stoga mi je zadovoljstvo poželjeti vam svima Svetan Božić i Svetnu Novu godinu. Hvala vam. Hvala vam na sudjelovanju u današnjem sastanku. Hvala konferencijskim prevoditeljima i također želimo im sve najbolje za Božić i sretnu novu godinu. Pogotovo svima vama želim vam zahvaliti na tome što ste cijelu godinu izvrsno radili i doista cijenimo vaš rad. Naravno, želim zahvaliti tajništvu na njihovom doprinosu. Gospodinu Šrederu vam sve najbolje. Hvala.